vanjske poslove o situaciji u Siriji koju odmah dajem riječ. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. U Siriji smo suočeni sa najdramatičnijim tragedijom u našoj regiji od drugog svjetskog rata. 6,5 milijuna Sirijaca je prognano, a ako se sukobi nastave, onda bi to mogli biti sutrašnje izbjeglice. Oko 400 tisuća Sirijaca nemaju pristup humanitarnoj pomoći, prije svega u opkoljenim područjima koji su pod opsadom. Imamo 4,6 milijuna sirijskih izbjeglica u susjednim državama, a postoji vjerojatnost da će se ta brojka i dalje povećavati zbog intenzivnog ratovanja na terenu umiranje od gladi unutar Sirije koristi se kao oruđe ratovanja protiv onih najosjetivnijih skupina na terenu, prije svega protiv žena i djece. Sirijska vlada je sada osigurala humanitarnu pomoć u Madaje, ali to nipošto nije dovoljno. U drugim opkoljenim gradovima ljudi su zarobljeni mjesecima, nemaju nikakav pristup hrani, ljekovima i osnovnim uslugama. Nekoliko lokalnih primjera je postignuto od proteklih nekoliko mjeseci, to je razlog za nadu, primjerice blizu Homsa, ali to nije dovoljno. Cilj nacionalnog primjera između vlade i oporbe je veoma hitno pitanje. Bombardiranje i ciljanje civilnih područja, meta poput škola i bolnica koje ima kao cilj prije svega svjetska vlada i njihovi saveznici. To je nešto što je neprihvatljivo i zbog toga je važno da paralelno sa nastojanjima da započnemo politički proces, da pozivamo sve stranke da zaustave sa bombardiranjem civilnih meta, da prestanu sa opkoljenjem civilnih e, područja i da u potpunosti poštuju humanitarno međunarodno pravo. Mislim da bi to bila prava katastrofa ako bismo kada pokrenemo politički proces, situacija na terenu ne poboljša istovremeno. Došlo do nekih napretka protiv Daješa u Iraku, ali manje u Siriji. I dopustite mi da kažem vrlo jasno, teroristička organizacija najvjerojatnije neće se moći u potpunosti um, zaustaviti ako se nastavi ratovanje u Siriji. Preživljavanje Daješa se temelji na te sukobe u Siriji i u Iraku. A samo ujedinjena Sirija, samo Sirija koja će zaustaviti vlastiti civilni rat i koji će naći put ka pomirenju će moći pobjediti Daješ jednom za svakda. U ovih nekoliko tjedana i mjeseci, a ja sam izuzetno svjesna toga da je to doista pravi uvjet, ne samo da se možemo boriti, nego i da pobjedimo Daješ, Dakle, protiv nekoliko tjedana mjeseci radili smo naporno da imamo te zajedničke fronte. Unutar Sirija i izvan Sirije. Europska unija tu igra ključnu ulogu. Kao prvo, dopustite mi reći da je to zbog humanitarnih razloga, ali isto tako i zbog toga što znamo da moramo zaustaviti rat u Siriji jer se to tiše na naše vlastite sigurnosti, jer je to Očito uvjeti su tako da se borimo protiv Daješa, a i da se borimo za naše vlastite interese. Konsenzus koji je postignut na skupini pružene podrške Sirije, prvo pa u Beču u okviru dva kruga, je bilo uspješno, iako teško, i zatim u prosincu u američkim državama gdje se usvojila rezolucija 22.54 i to jednoglasno. Konačno smo uspjeli okupiti međunarodnu zajednicu oko jednog zajedničkog plana puta. E, imamo format za razgovore u Beču, imamo i sadržaj i možemo pokazati siricima i regionalnim dionicima da postoji na međunarodnoj sceni jedinstvo za put naprijed. Rješenje zahtjeva razgovore između vlade i oporbe unutar Sirije i tu se vrše trenutno pripreme kao što znate. A razgovori bi trebali započeti u Ženevi u načelu idući tjedan. U rezoluciji se predviđa kalendar za šest mjeseci za uspostavu jedne vjerodostojne vlade u Siriji i zatim cilj od 18 mjeseci za provođenje pravednih i slobodnih izbora na temelju nove, novog sirijskog ustava sa isto tako jednim razjašnjenjem da će se morati uzeti u obzir i sici koji žive izvan Sirije, koji izvan Sirije tijekom provođenja izbora. Isto tako imamo tu prijedloge za izrađivanje um, mjera za postizanje ponovnog povjerenja, a isto tako i za praćenje primirja. Ovo je vrlo ambiciozni kalendar i vrlo ambiciozni program. No jasno je da ne možemo više tratiti vrijeme, ne možemo se to više priuštiti i postavili smo si visoke ciljeve sa nadom da će taj proces započeti. Kako se mogućnost mira približava i kako se više ostvaruje baš početak tog procesa vidimo da stav neprijatelja mira postaje sve jači. Trenutna faza je na neki način jedna prilika koja nije bila moguća u protek nekoliko godina. Ta prilika neće trajati zauvijek. Ako sada propustimo pa djelovati. I dopustite isto tako mi da kažem da mislim da smo konačno uspjeli oko istog stola okupiti vezno sirijski problem sve različite regionalne dionike i iz tog razloga što smo prošlog srpnja uspjeli pronaći rješenje za iranski dogovor i otvorili smo tu mogućnost, to još nije stvarnost, ali mogućnost dakle druge, jedne druge vrste suradnje u toj regiji. U idućoj raspravi ćemo o tome još govoriti. Ja sam se navikla da dođem ovdje i ostajem ovdje dugo. Ja volim raspravu u parlamentu, ali evo da kažem da su uvjeti sada tu, ali da će put biti težak i da će biti izazovan za sve. Mm, isto tako pružamo je podršku naš ovom pitanju i evo jučer je održano sastanak e, vijeća o vanjskim poslovima i, i ovome smo opet raspravljali tada o tome kako možemo ujedinjeno pružati podršku u tom procesu, pružati podršku ravnu, radu Stefanu Demastura. Ja sam se sastala s njime prije nekoliko dana u Briselu i tu smo upravo znali o pripremi tih razgovora, kako ići naprijed i kako Europska unija zajedno sa državama članicama na koordiniran način može još i više doprinijeti provedbi rezolucije Ujedinjenih naroda. Jučer na sastanku Vijeća ministra vanjskih poslova se raspravilo o Siriji i o daljnoj provedbi te rezolucije. Europska unija i države članice će pružiti podršku razgovorima među sirijskim dionicima i cijelom procesu u smislu posjedovanja, stručnosti i e, izgrađivanja konsenzusa. Podržat ćemo primjerja, a jednom kada se primirja uspostave, bilo lokalna ili nacionalna primjerja, mi se spremamo još i više pružiti podršku sirijskom narodu. To se tiče i pitanja potreba lokalnih vlasti, ponovne izgradnje te države, jer to je u biti ključno, dakle oslobođena podrška, a to smo činili u Iraku, dakle područja gdje postoji već primjer da odmah budu podržani sa humanitarnom pomoći gdje god postoji pristup humanitarnoj pomoći. Kao što znate, Europska unija je najveći donator Siriji i upravljanju sirijskom krizom sa gotovo 5 milijardi eura koje smo do sad za to ustupili. Ministri vanjskih poslova su jučer suglasili također i o europskom pristupu tome i o pripremi konferencije u Londonu o Siriji koje će kao domaćin ugostiti Ujedinjeno kraljevstvo i to četvrtog ožujka. A i Kuvajt i Njemačka će tu biti organizatori. Pripremamo podršku daljnju Siriji, isto tako i Libanonu i Jordanu, kako bismo te države podržali u njihovom hvalevjednom radu, u primanju i smještavanju izbjeglica, već i u tome da iz izgradimo i pojačamo otpornost tih država, to su dvije države koje su izrazito izložene tom sukobu i vjerujem da ćemo to još čuti u ovoj raspravi, da je glavni prioritet Europske unije da ulaže u otpornost tih dvaju država kako bi one bile sposobne suočiti se sa e, problemima, gospodarsko-socijalnim problemima ili sigurnosnim problemima koje bi mogli još i povećati sirijski sukob u nešto više. Isto tako moramo jednom kada se promijeni situacija u Siriji imati mogućnost pomoći, dakle kada zemlja bude blizu mira da možemo pomoći pri izgradnji te države. Kasnije ćemo danas na večer govoriti i o napetostima između Saudijske Arabije i Irana ja sam dugo razgovarala sa ministrima vanjskih poslova obje te države i penjala sam poruku da je od ključnog značaja da sirijski razgovori budu na neki način zaštićeni i da ne bude preljevanja tih bilateralnih sukoba i utjecaja na ovaj proces u Siriji. Isto tako je od ključnog značaja da mi europljani na koordiniran način i u suradnji s našim partnerima, Sjedinjeničkim državama i drugima, prenosimo istu poruku sa svim našim kontaktima u toj regiji. Svi mi koji imamo uh, utjecaja na razne strane u Siriji, uh, trebamo im pomoći da krenu tim teškim putem. Mjere za postizanje poverenja, njih treba odmah pokrenuti kako bi se stvorilo povoljno okruženje za razgovore i kako bismo se osigurali da je taj proces vjerodostojan i da odmah postiže rezultate za sirijske građane. Ovo je sada ključna faza u ovom procesu, dakle ono što smo se dogovorili u Beču i zatim u Yorku sa regionalnim međunarodnim dionicama mora sada postati stvarnost na terenu, inače ćemo doživjeti neuspjeh. Samo sirijski narod i e, Sirija mogu to postići uz podršku međunarodne zajednice za koju ja smatram da je sada spremna to učiniti. Sa Rio Mađavom, sa voditeljem sirijske oporbe sam se sastala prošli tjedan i potvrdila sam spremnost Europske unije da pruži podršku u tim pregovorima, da pruži podršku izgradnji kapaciteta e, sada, ali i kasnije tijekom tranzicije. Isto tako podržavamo rad e, posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda pri pregovorima, a isto tako ga želimo podržati u toj teškoj zadaći vezano s to kako da se organiziraju sami razgovori. Samo ako su sve sirijske skupine dostatno zastupljene, onda ćemo se moći postići taj potreban konsenzus za budućnost. Nisam ne spominje se to često, ali uloga civilnog društva isto tako značajna u rješavanju tog konflikta. Mislim da će civilno društvo unutar Sirije igrati važnu ulogu pri praćenju i izgradnji mjera za postizanje povjerenja, posebice pri primjerice lokalnim primjerima. Dakle, civilno društvo treba uključiti što prije moguće u pregovore. Sve manjine i sve vjerske skupine bi trebale imati pravo glasa. Zbog sektorskih ili etničkih razloga isključiti neku skupinu neće biti prihvatljivo. Inkluzivnost je jedini mogući način na, tom, na postizanju pomirenja. A isto tako to će biti i najbolji način za e, suzbijanje daješa Vidjeli smo to već u Iraku u prošlosti i trebamo pokušati ne ponoviti greške sada ponovno idućih nekoliko godina. Način da se izgradi inkluzivna Sirija koja nije podijeljena, to je sada pokrenuto, ide se u pravom smjeru, mislim da je mir u Siriji moguć, a isto tako smo pokazali u proteklih nekoliko godina da se mogu dogoditi neke nevjerojatne stvari za koje smo mislili da smo nemoguće. Proces može započeti i daješ možemo pobijediti. Sada kada su svi dionici konačno ujedinjeni nakon pet godina napornog rada, sada je došao trenutak za Sirice da iskoriste tu priliku da potaknu tranziciju, da završe rat i da zaustave daješ. A mi im svi to govorimo, oni moraju znati da ćemo mi biti na njihovoj strani, da ćemo raditi u interesu sve te, cijele te regije i međunarodne zajednice da ćemo pokušati omogućiti taj proces. Evo upravo sam zaprimila vijest vezanu uz prethodnu raspravu. Mogu vam možda prenijeti jedan, jednu dobru vijest. Naime, kolumbijska vlada i FARC su sada upravo najavili da će postići bilateralno primjerje i mehanizam za to da to provede. Evo pa smo zaprimili poziv od našeg veleposlanika. Evo dakle, možemo češće imati ovakve rasprave. Grazie. Pa to je vijest. Hvala potpredsjednici. E, sada, nakon vaše izjave o situaciji u Siriji, otvaramo raspravu. Prije svega e, čućemo klubove zastupnika, najprije u ime Evropske pučke stranke, gospođa Gabriel. Hvala gospodine potpredsjedniče, hvala gospođo potpredsjednice. Vi ste e, pokazali da Europska unija mora paziti da dođe do napretka kako na političkom, tako i na humanitarnom planu. Želim privući vašu pozornost na sljedeće elemente. Prvo, e, doprinos država članica. Znamo da kada se radi o humanitarnoj krizi moramo reagirati danas, ali i predvidjeti situaciju sutra jer to je upravo odgovor i na krizu izbjeglica. Drugo, pregovori u Ženevi moraju se odraziti stavovi svih odionika političkog procesa kako bi se odgovorilo i na aspiracije Sirijaca koje žele da se sve organizira kako bi se predvidjela tranzicija. E, nadalje, što treba uzeti u obzir podjele među svim dionicima, da interni sirijski proces ne bude narušen zbog različitih mišljenja međunarodne zajednice. E, znam također da gospodin Mistura pažljivo prati e, nužnost da žene budu u to uključene. Juče ste razgovarali s ministrom vanjskih poslova Jordana i dijalog potpore u Libanonu vrlo je važan. Vi ste dobro rekli, treba upravljati krizama. E, pozdravljamo također sve što radite na sredozemlju i to bez obzira na i više od same krize izbjeglica. Hvala lijepa. Hvala da gospodin Bostinaru u ime e, kluba zastupnika socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice Europske komisije, visoka predstavnice. Rat u Siriji ulazi u svoju šestu godinu. Prošlog tjedna bili smo svjedoci tragedije u Madaji. To je još jedan dokaz ludila kojeg izaziva rat i nasilje u jednoj zemlji. Vidjeli smo kako sirijska djeca umiru od gladi, bilo nam je drago da je konačno u taj obsidnuti grad došao humanitarni konvoj. Tamo 40 tisuća ljudi već nekoli pati od gladi. U drugim dijelovima Sirije situacija je ista. Mogu samo ponoviti ono što je rekao Ban Ki-moon. Koristiti izgladnjivanje kao e, e, E, oružje u ratu je stratni zločin i treba ga kasniti. Moramo djelovati odmah, a to će biti moguće samo ako se primjeni rezolucija 2254 kao i Bečka rezolucija. Potrebno se nam također i političke odluke jer to je jedini mogući način da se postave temelji za dugotrajan mir. Bombardiranje e, Rusa e, uništava civilne e, ciljeve i bombardiraju također i umjerenu oporbu. To je kontraproduktivno. Umjereno rješenje mora uključiti sve lokalne kao i regionalne dijenike i zato u tom smislu pozdravljam donatorsku konferenciju za Siriju koja će se sastati 4. veljače kao i tijelo Ujedinjenih naroda za izgradnju mira. Pobjeda u Siriji bit će pobjeda nad Daješom također. Nadam se da će se jednog dana pobjediti ludilo, ludilo Sirije. Sada gospodin Belder u ime kluba zastupnika ECR-a. Hvala lijepa. Htio bih se ovdje pozabaviti dvama pitanjima u sirijskoj tragediji. Od gladi pati barem 400 tisuća građana u okupiranim teritorijima kao i problem Mm, kršćanske manjine tamo gdje su sirijski kurdi. A sada se glad koristi kako bi se e, kao e, ratni zločin, kao instrument u ratu. Ovo što sve čujemo je strašno. Sva ta mjesta gdje vladaju glad i opsada, e, sve su e, to mjesta gdje je ISIS. A ja se pitam zašto samo Rusi bacaju pakete s hranom, a zašto to ne čine i Evropljani? Drugo, zanima me kakva je situacija s kršćanskim crkvama na kurdskim teritorijima u Siriji. E, zapljenjuju im se kuće, kurdi ih napadaju, e, krš? kontrolne točke u kršćanskim četvrtima. Na to treba reagirati i to vrlo snažno. Gospodin Petelička u ime kluba zastupnika ALDE. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Čestitam vam najprije na ovoj situaciji u Kolumbiji. E, Biće mi drago da se ovdje nađemo za nekoliko mjeseci, pa čak i u ponoć da vam čestitam na e, postignutim rezultatima u Siriji. U posljednjih nekoliko dana puno se događalo, ali ipak e, kratko ću se na to osvrnuti. Prije svega jasno je da pet krvavih godina rata se odrazilo prvenstveno na Sirijice, ali to je nešto što se osjeća u cijelom svijetu. Vidimo strašne posljedice terorističkih napada Daesha na e, Francuze, na e, Libanonce, na Saudice i mnoge druge. Ono što smo nedavno vidjeli zapravo je poziv na to da se europljani probude i prenu. Jer rat u Siriji oblikuje politiku na cijelom kontinentu, naročito kao odgovor jer e, pojava, velika pojava sirijskih izbjeglica je tu bila značajna, a teroristički napadi u Parizu u studenom pokazali su da je opasnost sada nešto što se uvuklo u svakodnevicu našeg kontinenta Nadam se da će se u Ženevi ostvariti napredak. Ne smijemo doživjeti neuspjeh. Ali posebno treba inzistirati na sljedećem. Sve strane koje podržavaju Asadov režim moraju se pridržavati rezolucije njih naroda 2254 i moraju odmah omogućiti da u Siriju dođe humanitarna pomoć svim onim područjima gdje je to potrebno. Naravno da je u se mora svakako spomenuti. Treba dakle dati bolju humanitarnu situaciju za sve. Drugo, trebamo e, imati političku tranziciju, ne sektaristički pristup bez Asada. Nakon toga da se također omogući da sve regionalne i e, globalne sile nadziru i nadgledaju e, mirovni proces u Siriji i također zadnje se odnosi na daješ Ništa neće biti učinkovito ako oni koji se trebaju boriti protiv Daješa imaju vlastite prioritete. Hvala i jako mi je drago da je Češko veleposlanstvo u Siriji koje je posljednje od veleposlanstva Europske unije još tamo ostalo daje pomoć. Eh, hvala lijepa. Nadam se da ćete se držati eh, određenog vremena. Jako kasnimo, a govorili ste gotovo minutu duže nego što ste obećali. Sljedeći je gospodin eh, Hadigočki. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, gospođo Magarini. Ne znam postoji li neko u ovoj dvorani koji zaista može reći nešto bitno i korisno o Siriji ako e, je netko takav ovdje, e, mislim da o tome treba promisliti. E, ovdje imamo malu skupinu ljudi. Kada smo govorili o arapskom proljeću, mnogi su digli svoj glas i rekli da, će, da ćemo imati vrlo tešku i hladnu arapsku zimu. Evo to se sad događa sa milijunima izbjeglice, stotine tisuća ljudi je umrlo. Ako tražimo rješenje, tada e, vođe Europe i svijeta trebaju na stol, e, stol dovesti sukobljene strane i vlade i snage oporbe. Vidjeli smo kako rastu napetosti između Saudijske Arabije i Irana. Vidjeli smo moć e, takšamija koja je upotrebna protiv Kurda želim uložiti, ovdje svima uputiti apel. Gospođa Magdini e, je nazvala bivšeg predsjednika Busha iz SAD-a i rekla je pogledaj posljedice onoga što je učinjeno vaši politički ciljevi nisu urodili plonom. Pogledajte milijune izbjeglica, ljude koji su umrli, pogledaj e, e, sve ove rijeke ljudi e, u Mediteranu, sve zahvaljujući vama. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice rasprave u Beču dale su nam nadu u odnosu na pregovore u Siriji, ali čini se da je taj proces zaustavljen i e, nije vjerojatno da će se sličan sastanak održati čini se da pregovori e, neće napredovati dok se ne postigne dogovor o nekim kritičnim točkama. jedno od središnjih pitanja sirijske oporbe je to da se vladine trupe i e, saveznici i bombardiranja zaustave. to još nije ispunjeno i tako sam vidjela i u, to se vidjelo i u situaciji Madaje, blokade. Moramo e, izvršiti pritisak na e, saveznike, na e, Rusiju i Siriju da se ta kriza okonča. Moramo u sljedećem krugu pregovora pojasniti tko treba tu sudjelovati, osobito trebaju sudjelovati sirijski kurdi i E, u odnosu na to Europska unija mora e, se jasno izjasniti jako je važno također da vidimo i napredak humanitarne situacije za sirijske civile a i u susjednim zemljama e, vidimo i konferenciju u zakazanu za veljaču vidimo da se osigurava pomoć za to područje a to E, gospodin Pargeća. Hvala vam. Ovi međusirijski dijalog zakazan za 25. siječnja. Zanima me da li je visoka predstavnica svjesna činjenica da bi se ovo moglo odgoditi zbog nemogućnosti postizanja sporazuma Sudjenici su naime sami priznali da ne znaju tko bi iz oporbe uopće tu trebao sudjelovati. Dakle, po meni čini se da smo daleko od rješenja. ciljevi su ambiciozni, ali treba znati na koji način ih dostići. Mislim da bi trebalo biti iskreni reći tko su odgovorni za ovu humanitarnu situaciju, ne samo isticati da je do nje došlo, već i koja je uloga Turske, nekih pripadnika oporbe. Vi nam nikad ne govorite o ulozi Turske. Ja mislim da bi bilo dobro znati koja je stajalište Europske unije kada je riječ o krijumčarenju naftom sa sirijskog teritorija i znati jesu li istiniti oni ruski videoprilozi koje smo vidjeli. Ljubavo, dakle komunikacije koje dobivamo iz Rusije, trebamo prosuditi jesu li one istinite. Borba protiv Daješa, pa borba protiv e, Daješa poduzima Rusija i to je istina, ništa drugo se ne poduzima i to je istina. Pan Mr. Kolniš. 200.000 victimes humaines, 300 trésors de l'humanité. 200.000 e, e, e, ljudskih žrtava e, fundamentalisti prijete e, e, ljudskoj baštini e, djecu se sile gledati kako se ljudi režu glave no treba ispuniti brojne uvjete da se to riješi prvo moramo razgovarati sa zakonitom vladom te zemlje bez obzira što mislimo o njoj to je partner u razgovorima kojeg ne možete izbjeći kao drugo Turska, Saudijska Arabija i Katar moraju prestati osiguravati pomoć džihadovskim pokredima. Treće, moramo sve zainteresirane zemlje, uključujući Iran i naravno Rusiju i stalne članice e, Vijeća sigurnosti, dobiti na svoju stranu. E, e, ne možemo zamišljati da možemo sve probleme rješavati samo većinom koja je dobivena na slobodnim izborima. Džihadisti nikada neće prihvatiti nekakav takav sporazum. I sada dolazim do petog uvjeta. Mir trebaju ponovno uspostaviti ako je potrebno silom. To mora biti međunarodna sila koju osiguravaju muslimanske zemlje koje nisu stranke u sukobu uz pomoć stalnih članova Vijeća sigurnosti UN-a. Ne zapadnim bombardiranjem ono neće vratiti mir u te zemlje. Gospodin Stetina. Hvala. Predsjednice, dame i gospodo. ISIS i Asadov režim glavni su akteri u tom građanskom ratu. Asadov režim međutim ovisi o svojim saveznicima. Rusija je se počela miješati u ovaj sukob u rujnu prošle godine u trenutku kad su oponenti Asada e, prevodavali i, e, e, i onda je Rusija de facto spasila Asadov režim i produjio se rat i doveo do novog vala izbjeglica. Neki glasovi u, u uniji traže suradnju sa Asadom i Rusijom. Čak je i češki predsjednik Miloš Zeman otvoreno pozvao na potporu Asadu čak i ovdje u europskom parlamentu sve više čujemo glasova koji kažu da trebamo surađivati sa rusijom radi borbe protiv terorizma mislim da je to apsurdno i šizofrenično. Jedan od razloga zašto to ne smijemo raditi je to znači suradnju sa zemljama koje se bave državnim terorizmom. E, dakle, s jedne strane imamo sankcije protiv Rusije, s druge strane suradnju, ali Asadov režim je isto tako e, puno ubojitiji nego ISIS. ISIS je uzrokovao oko 1400 e, smrti, a Asadov režim više od 12.000 uključujući ženu i djece, djecu. E, a i veliki broj Sirijaca je mučio taj Asadov režim. Mislim da je Asadov režim e, opasniji od Isisa. Hvala. Sljedeći, gospodin Weidenholzer. Hvala, gospođo predsjednice događaji u Siriji stotine tisuća mrtvih, uništen krajobraz, strašno. Polovica stanovništva izgubila je svu svoju imovinu, milijuni e, su izmješteni i prognani. E, strašne su i posljedice za susjedne zemlje. Uistinu to predstavlja za Europsku uniju kraj sirijske e, krize što je primoguće, apsolutan je imperativ i za sve e, one u pozadini toga e, rezolucija europske unije predstavlja svjetlo na kraju tunela za mnoge ljude po prvi puta će sve stranke sukobu biti dovedene za pregovarački stol i nadamo se da će stvari krenuti naprijed htio bih zahvaliti E, visokom, visokoj povjerenici na e, posao koji je obavila upravo u tom smjeru. Sada moramo vidjeti što će se dogoditi sljedećih nekoliko tjedana. Ljudi dalje umiru, neki od gladi, ljudi bježe od bombi. E, bombe koje baca režim i druge bombe su tu koje žele zaustaviti agresore no, moramo ići naprijed e, sa našim e, obećanjima, trebaju nam sigurne zone u kojima ljudi mogu tražiti utočište, no do sada e, smo vrlo malo vidjeli na tom frontu postoje ljude koji žive u područjima koji su izbrisani uništena područja ljudi i dalje umiru od gladi i nadamo se da će se ove bombe koje se bacaju pretvoriti u nešto pozitivno, ali čini se e, e, ne znamo da li je e, živi jedan od internetskih aktivista gospodin Kabil i da li će preživjeti jasno je da će nakon krize imperativ za regiju biti novi Marshallov plan Gospodin Šake predsjednice visoka povjerenice E, sada kada se provodi dil sa Iranom, pozivam vas da pozovete tu državu da zaustavi rat u Siriji i da zaustavi Asad. Slike e, izgladnjele djece u Madaju e, podsjećaju nas da nevini ljudi u Siriji trpe. Sada je 2016. Čini se da smo zaboravili, da smo se zavjetovali nikada više još uvijek se tamo bacaju bombe ruski zračni napadi su tome slični moramo učiniti sve što možemo svi od sebe moramo tražiti više u ovoj zaista teškoj situaciji moramo pokazati više vodstva jer bez toga bez ozbiljno preuzetih obveza e, e, bez humanitarne pomoći izbjeglice će i dalje bježati iz sirije i njenog okoliša to je neprihvatljivo i zaista nije od pomoći da počnemo razmatrati sirijske patnje i krizu samo kad utječe na nas kad pogađa nas ili kroz terorizam isis a ili kroz izbjeglice koje dolaze u europu mislim da moramo učiniti više e, gospodin arnuti gospođa arnuti hvala gospođo predsjednice e, kolege nekoliko tjedana od sada e, Sirici će e, obilježiti e, pet godina rata. E, Arabsko proljeće pretvorilo se u noćnu moru za civile. Sirija je žrtva kaosa kojemu su velike doprinjele zapadne države podržavajući sirijske pobunjeničke pokrete koji su se sastavljaju sadista koji su relativno umjereni. Danas sirijska vlada se optužuje za izgradnjivanje 40 tisuća stanovnika Medaje, ali e, e, taj grad drže u rukama fundamentalisti. Međunarodna pomoć e, se prodaje, te organizacije prodaju međunarodnu pomoć. A što je sa kafeom? Ljudi su tamo opkoljeni, drže ih pobunjenici e, islamska država e, gubi teritorij u e, Siriji, ali se širi u Libanonu. Mi moramo obnoviti diplomatske odnose sa sirijskom vladom. To je jako važno. Zadnje izvješće o zabrani kemijskog oružja potvrđuje da su konačno uništili sve svoje kemijsko oružje. Gospođo predsjednice, nedavno smo vidjeli strašne slike izgladnjele djece, žena i starijih ljudi u e, Madaji. E, e, izgladnjivanje sirijski režim koristi kao oružje u ratu i kolektivnu kaznu hrana, voda i lijekovi se ne mogu koristiti za pogodbe. Tamo se događa ratni zločin, Madaja nije jedini opkoljeni grad. UN e, procjenjuje da je četiristo tisuća ljudi gladno u četiri područja. Europska unija treba pružiti pomoć, osigurati trenutni pristup humanitarnoj pomoći. ISIS i njegovi suradnici dalje će rasti sve dok međunarodna zajednica dozvoljava izgladnjivanje, mučenje, mi moramo nastaviti e, provoditi e, plan akcije koji je dogovoren u procesu iz E, mi možemo ispregovarati političko rješenje vi dajete prednost Jordanu i to je dobro došao potez želimo e, uložiti napore da formiramo široku koaliciju muslimanskih zemalja koje su se opredijelile za borbu protiv terorizma. Mi, Europska unija, potičemo Iran i Saudijsku Arabiju da nađu način da rade zajedno, e, e, da prevladaju humanitarnu krizu. Vrijeme je za okončanje sukoba i dovođenje mira i napretka svim ljudima u Siriji. Imamo jedno pitanje za gospodina Arnada. E, gospodin vaš vođa Johnny Coben rekao je da e, e, ISIS ima snažne točke, slažete li se ako je to tako, koje su to točke? Sve što znam je da se moramo nositi sa ISISom. Oni koriste ime Islama, nanose veliku štetu u cijelom svijetu moramo raditi zajedno da bismo eliminirali isis. sljedeći gospodin košolino Hvala vam. Ovo što možemo dodati u ovoj raspravi jest e, podsjetiti vas da bismo se trebali koncentrirati na provođenje odluka koje su već donesene, dakle rezolucija UN-a, program koji je definiran, tamošnji vremenski rokovi, to su one konkretne mjere za iduće dane i tjedne. Dakle, imamo povjerenja u vas. Moramo zajedno raditi kako bi se ova mogućnost koja se otvorila po potpunosti iskoristila. Znamo da imamo puno prepreka na tom putu. Tu je humanitarna tragedija koja je u tijeku. Ja sam već u više navrata isticao. To je tragedija čitave jedne generacije. Prije svega djece na koje bismo se trebali koncentrirati svojevrsnim odgojnim maršalovim planom. Potom tu je problem sa održavanjem prekida vatre. Moramo raditi kako bismo prevazašli nepovjerenja koje postoje između različitih e, skupina koje se bore protiv daješa. Te širiti pozitivnu klimu koju nam je donio sporazum sa Iranom i govornik je prekinut. gospodin hvala. Pa, s pravom se žalimo na činjenicu da naše odluke, odnosno naše izjave o tome što želimo napraviti, da nakon njih ne, ne slijede nikakva djela. Ova situacija u Siriji je upravo takav primjer. Govorili smo i o Kolumbiji, a sada sam baš upravo e, čuo loše vijesti. U New York Timesu piše da oporba koja je trebala sjesti za stolu u ponedjeljak e, ne znam uopće da li će se taj sastanak održati. No svaki dan tisuće Sirica, Sirijaca umire, oni žele mir. I e, čuo sam da je humanitarna pomoć stigla u Madaju, ali da tamo ljudi umiru od gladi. Mirovni proces je težak, ali kao što smo vidjeli s Iranom e, u nuklearnim pregovorima, moramo uložiti više napora e, mi kao evropljani, jer tamo ima ljudi, ljudi koji su još uvijek živi. I e, moramo stići do tih ljudi što je moguće prije. Hvala. A sada gospodin Androlakis. Drama sirijskog naroda nastavlja se sa tisućama smrti i milijunima e, izbjeglica i prognanika. Nakon sastanka u Beću e, bilo je, bilo ta, taj tračak e, nade, svi smo bili uključeni u taj proces rješavanja krize. Što se tiče humanitarne pomoći, prije nekoliko tjedana smo imali tisuće ljudi koji su pomrli, uključujući i ljude koji su umrli od gladi u Madaji i stotine ljudi koji su pobili ili oteli pripadnici Daša. Moramo imati Siriju mira, moramo e, donijeti mir cijeloj toj regiji. Na kraju bih se osvrnuo na izbjegličku krizu. Posve je jasno da mi ne možemo postići deeskalaciju bez mira i stabilnosti u Siriji i europskih vođe moraju provoditi odluke koje se donose, posebno što se tiče preseljenja, a ne da se nakon svakog sastanka vijeća eh, opet eh, vrate u svoje zemlje i podrivaju te dogovore. Eh, sada dajem riječ gospođi Petir gospođo predsjednice smatram da je od presudne važnosti pronaći političko rješenje sukoba između svih zainteresiranih strana kako bi se situacija u siriji počela nakon pet godina rata postupno razrješavati i kako bi mirovni pregovori dali rezultate. opasnost koju daesh predstavlja suviše ozbiljna te iziskuje zajedništvo i hitnu reakciju prema dostupnim podacima daesh je samo u veljai. two thousand and fifteen godine napao thirty five kranskih sela otimajui preko two hundred fifty ljudi te tjerajui njih three tisuće iz vlastitih domova. situacija danas jo je gora izgladnjivanje protjerivanje i ubijanje kršćana predstavlja težak gubitak za sve nas a osobito za siriju čije društvo mora shvatiti kako je poštivanje ljudskih prava i vjerskih sloboda jedan od temelja svakog demokratskog razvoja. mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo potaknuli sve aktere na poduzimanje konkretnih akcija protiv Dajša te na postizanje toliko potrebnog mira. hvala lijepo. Gospođa Laurski. Kao prvo zahvaljujem gospođi Mogherini na svemu što radi, a posebno na ovom opreznom e, pristupu, ali i na ovom tračku nade koji smo čuli. E, što se tiče ovog, e, ove mogućnosti koje nam se sada otvaraju. I također želim reći da možda trebamo razgovarati više o budućnosti Sirije nakon sukoba, dati poruku ljudima iz Sirije, uključujući i one koji su ovdje, koji su u izbjegličkim logorima. E, rekli ste da e, ne smijemo ponoviti pogreške iz Iraka i Afganistana, a jedna od pogrešaka je bila ta da e, demokratski svijet nije omogućujem razvoj ljudskih resursa koji će koji bi im omogućili izgradnju demokratskog Iraka. E, poruka mladim ljudima je tada možda najbolja budućnost je da se pripreme, da se obuče, da se obrazuju kako bi se mogli vratiti u Siriju ne samo da e, žive oni boljim životom, nego i da daju budućnost Siriji. To bi trebao biti dio tog maršalovog plana, jer mi zaista trebamo novi maršalov plan. Hvala. Gospodin Marijas. Dakle, e, ovaj e, građanski rat u Siriji će se nastaviti i što učiniti da se postigne mir? Moramo e, mora Sirija mora usvojiti novi ustav, moramo također provesti izbore i moramo smanjiti broj e, snaga koje rade sa džihadistima i također uvjeriti ove zemlje u susjedstvu koje podržavaju džihadiste da je to potpuno neprihvatljivo. Govorimo o Kataru, Saudijskoj Arabiji i tako dalje. U Turskoj one tri milijarde koje smo mi trebali njima dati kako bismo zaustavili pritok izbjeglica, ne zaboravimo da Turci, ima Turaka koji u Turskoj u kriminalnim krugovima E, surađuju kako bi e, omogućili dolazak tih izbjeglica u Europu. E, ako želimo proaktivnije pristupiti cijeloj ovoj stvari, morat ćemo imati hot spotove ne u Europskoj uniji, nego u Turskoj. Hvala. Gospodin Kolso. Hvala. Gospođo predsjednice, visoka povjerenice, Ako želimo da e, Saudijska Arabija i Turska surađuju s nama, e, ako oni onda e, moraju učiniti sve što mogu kako bi spriječili ilegalnu prodaju nafte, uključujući bombardiranje tih konvoja. Mislim da trebamo naći novu viziju. SAD ima svoju viziju, a mi moramo imati svoju viziju. Također moramo razgovarati sa sirijskom vladom. Bilo je pritužbi da unutar Sirije nema dijaloga, ali budućnost Siriju ne smiju odlučivati Rusi, SAD ili Europa, sami Sirici moraju to učiniti. E, razgovori koji se vode u Ženevi, Beču i Njorku neće biti uspješni bez toga. Nakon e, brojnih e, dvojbi svih uključenih u ovaj sukob, 400 tisuća mrtvih, 100.000 tisuća ranjenih, konačno su započeti pregovori za kojima su se mnogi nadali. Mogli bismo komentirati one koji će sudjelovati u ovom dijalogu. Tu su i neke organizacija koje je uključila Saudijska Arabija koja se sumniče za džihadizam. Međutim, pravo pitanje je regionalni akteri koji su uključeni, žele li oni doista ovaj mir? Ukoliko ćemo razgovarati o nedavnoj egzekuciji Dimra al-Nimra od strane Saudijske Arabije, rekli bismo da nije tako. Kasnije ćemo o tome razgovarati a nemojmo spominjati tursko stajalište. Međutim, politički čvor koji se treba riješiti je budućnost Asada. I Upravo na ovu temu Rusija, Iran, SAD dobivaju na vremenu. Međutim, nepobitno je da je trenutak pozitivan za ovu moguću suradnju, zato si postavljam pitanje kako treba biti naše djelovanje. Trebamo onemogućiti opskrbu novcem i oružjem Daesha financiranje i dalje stiže do njih. Rafinerije i dalje neprestano rade u Iraku i Siriji. Koliko želimo pobjeći, to je pravi put, iako ćemo trebati na tom putu donijeti neke teške odluke. epitidios. Gospodin Epitidios. Hvala. Po mom mišljenju, u slučaju Sirije, Europska unija oklijeva e, primijeniti onu politiku koja bi zajamčila razrješenje krize. Jer se sa ovim pitanjem bavi na jedan filozofski, filozofski način, vrlo općenit način i ne usvajaju se mjere koje će zaista riješiti tu situaciju. Imamo humanitarnu krizu koja eskalira iz dana u dan, mnogi ljudi pogibaju, tamo se vode borbe, ljudi umiru, ili e, kao posljedica djelovanja Daša ili drugih aktivnosti. A Europska unija je tu samo kao promatrač. E, imamo jasna rješenja. Kao prvo moramo izolirati one zemlje koje daju podršku džihadistu. Džihadistima kao prvo Turska, Katar, Saudijska Arabija. I kao drugo, Trebaju se podhitno provesti pregovori e, sa Rusima, Kurdima i Sirije sirijskom oporbom i predsjednikom Asadom kako bi se stvorila nova atmosfera upravljanja u zemlji kako bi se razriješila situacija, taj pokolj e, koji je zaista jedna situacija koja predstavlja grijehe za Europsku uniju i za cijeli svijet. Dajem riječ gospođi Mogherini. Kao prvo moram reći da pokušavam ukazati na to da postoje neki tračci nade jer ja sam zaista uvjerena da ako ne vidite neke znakove e, nade na putu ispred sebe onda je veoma teško uopće krenuti tim putem. No svakako taj put će biti težak i dug. Nemojte očekivati neke dramatične preokrete. Ono što smo konačno uspjeli jest da krenemo pravim putem, ali vrlo smo daleko od toga da bismo imali rješenje za rat, odnosno način da se prekine rat. Ali ako pogledate kakva je bila situacija e, prije godinu dana kada nije bilo nikakvog jedinstvenog pristupa niti u regiji, niti u međunarodnoj zajednici, nismo imali nikakav raspored, nikakav putokaz Sada smo sigurno u boljoj situaciji i zbog toga imamo taj osjećaj toga kamo treba ići i da stvorimo e, uvjete e, da počnu pregovori, da se taj plan počne ispunjavati. I kao Europska unija mi smo koordinirali e, svoje napore sa drugim zemljama članicama, svim onima koji jesu za stolom i oni koji nisu za stolom i zbog toga je veoma važno da se stalno sirijsko pitanje stavlja e, na e, dnevni red e, vijeća ministara vanjskih poslova kako bi svi stalno bili svjesni toga, kako bi se stalno dobivale povratne informacije i kako bi Europska unija bila aktivno uključena u taj proces. Drago mi je da to možemo učiniti i u parlamentu, zato što kao što znate za nas je parlament veoma važan čimbenik u vanjskom djelovanju, ali to je naš plan, dakle ne stvaranje uvjeta nego, odnosno ne postavljanje uvjeta nego stvaranje uvjeta da e, počnu pregovori da budu produktivni u e, suradnji s e, UN-om. Mnogi od vas su postavili pitanje sastava delegacije sirijske opozicije, datuma, modaliteta pregovora, hoće li u ponedjeljak se uopće održati ti pregovori ili će to kasniti. Mi smo o svemu tome raspravljali ne samo na sastanku ministara jučer, nego e, i sa gospodinom Isturom prije sastanka vijeća jučer. Ali evo, samo hoću naglasiti da postoji uloga za e, posebnog izaslanika UN-a, ali ja mislim da mi kao Europska unija moramo održati ulogu UN-a, odnosno podržati ih u tom smislu kako bi se odredio modalitet i, prego, i datumi pregovora koje će oni voditi. Također da se zajamče da svi akteri u regiji i u međunarodnoj zajednici se osjećaju e, da osjećaju da je pozitivna stvar da UN tu igra vodeću ulogu. Ono što je važno za nas kao europljane i što stalno naglašavam je, kao što sam rekla na samom početku, da na ovaj ili onaj način to mora biti u rukama e, posebnog izaslanika UN-a, on to mora definirati, ali ipak smo uspjeli e, na neki način zajamčiti da svi e, predstavnici, svi oni koji predstavljaju sirijsko društvo budu zastupljeni ali naravno ako prihvate taj politički procesi, ako se bore protiv al-Nusre terorističkih skupina koje e, svi definiraju na taj način i naravno Daesha, da oni se svi na ovaj ili onaj način uključe u proces. To je veoma važno zato što mnogi su rekli od vas da je ključna e, stvar da se odluči Sirijcima da odluče kakva će biti budućnost njihove zemlje. Svi Sirici, uključujući dakle i one koji nisu više u svojoj zemlji. Ono što je također važno je nešto na što je ukazao naš kolega Konsolino. Radi se o naraštajima Sirijaca koji su izgubljeni naraštaji, gube živote, e, gube obrazovanje, gube nadu. I tu Sirija i regija mogu plaćati godinama. I upravo zbog toga ulažemo mnogo novca, ali i napora u obrazovanje. O programe obrazovanja. Zato što mi moramo osigurati da zemlja koja je imala veoma visoko obrazovano stanovništvo, i dalje nastavi ulagati u svoju vlastitu budućnost. Jer kada dođe taj čas, kad ćemo morati krenuti u obnovu zemlje, treba će nam generacije Sirijaca koji će biti spremni da se uključe u taj težak proces e, obnove svoje zemlje u materijalnom i nematerijalnom smislu. Znači ta znanja, kompetencije, iskustvo, obrazovanje svih tih naraštaja su nešto za što se mi moramo pobrinuti sada zbog toga što ćemo inače za 5, 10, 20 godina imati velike probleme. Također i u kontekstu radikalizacije. Zato što ove mlade generacije koje znaju samo za rat, e, glad, život u izbjegličkim logorima, možda neće baš biti najkvalitetniji građani budućnosti. Znači ne radi se samo o nečemu što je potrebno sa stanovišta humanitarnog, nego na neki način mi tu ulažemo u našu vlastitu sigurnost i stabilnost u budućnosti. Na kraju ću još samo reći, postavljeno je mnogo pitanja koji se odnose na rasprave koje ćemo voditi kasnije tijekom ove večeri, znači radi se i o e, drugim regionalnim razvojima događaja koji se odnose na sukob između Saudijske Arabije, Irana, zatim situacije u Turskoj, manjine i tako dalje. O svemu o tome ćemo raspravljati danas i sutra, ali naglašavam jednu stvar koju sam vam već rekla. Zaista mi je jako drago kad imam priliku da ovdje provedem vrijeme i da s vama razmijenim mišljenje, jer to je jako korisno e, za mene i u komisiji i na vijeću. Ali moja sugestija, ja sam bila zastupnica u parlamentu, ne u europskom nego u nacionalnom parlamentu, samo ako mogu e, sugerirati da e, na neki način napravite raspored za raspravu o e, pitanjima vezanim za vanjsku politiku koji će biti na takav način definiran da e, se može iskomunicirati prema van da Europski parlament e, zaista brine o vanjskoj politici, tako da se to možda malo produlji. I evo, jedna konkretna stvar vezana za podršku Jordanu, vezana za trgovinu. Zaista smo e, detaljno o tome razgovarali sa ministrom vanjskih poslova Jordana e, na bilateralnom sastanku. Imala sam čast i zadovoljstvo o tome razgovarati i sa e, Jordanskom kraljicom prošlog tjedna u Briselu. Radi se o e, prijedlogu koji ću ja iznijeti kako bi se dala podrška Jordanu ne samo kroz e, financijski aspekt nego i s, uz, s nekim e, privremenim, strogo ciljanim mjerama koje će povećati i olakšati njihovu trgovinu s Europskom unijom jer oni u svjetlu londonske konferencije razvijaju jedan ambiciozan i kreativan plan kojim će otvoriti radna mjesta i za Jordance, ali i za sirijske izbjeglice, što mislim da će biti veoma važno. će važno da se srednjoročno i dugoročno taj način omogući integracija sirijskih izbjeglica u e, zemljama domaćinama, a da se ne stvori sukob sa tim e, društvima zato što e, ta e, perspektiva toga da bi se u zemlji koja je okružena e, kriznim žarištima i koja baš nema puno prirodnih resursa, koja se suočava sa mogućnošću da mora dugoročno pružiti dom tim ljudima, može izazvati neke napetosti. Tako da mi je veoma drago da vam mogu reći dakle, da mi ćemo ići tim smjerom, ne samo financijska pomoć za zaštitu E, izbjeglica, nego i trgovinske mjere koje mogu srednjeročno pomoći Jordanu da uloži u otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski razvoj. Evo, time ću ovo zaključiti. Hvala vam e, puno na ovim informacijama koje sam od vas dobila. E, to je veoma korisno i nadam se da će nastavak ovog puta biti jednako tako hrabrujući kao što je bio tijekom ovih tri ili četiri mjeseca iza nas i da ćemo uz naše partnerstvo sa našim prijateljima i partnerima u regiji i na globalnoj razini uspjeti zaista pogurati ovaj e, teški proces i nadam se da smo konačno na pravom putu.